piše Przechodzimy do poprawki. Sva se. Zatim 203. Gospodin Dantan, tko je za? Usvaja se. 204 za, usvaja se. 205 za, Usva se. Tko je protiv? Samo trenutak, tko je protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Devedeset. Tko za? Protiv? Odbija se. NV10. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Prelazimo na kompromis 4. Otvaram glasovanje o kompromisu broj 4. Zatvaram glasovanje. Hvala, usvaja se. Kompromis 5, otvaram glasovanje. Hvala, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 6, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 238. Tko je za? Usvaja se. Zajedno sa 239. 240 i 241. Tko je za? Usvaja se. 242 i 243. Za? Usvaja se. 244. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 9.12. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Usvaja se. Prelazimo na 246. Gospodin Melo, tko je za? Usvaja se. 248. i 249. skupno. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 7. Otvaram glasovanje. Kompromis 7. Zatvaram glasovanje. Kompromis 8. Morat ćemo ići dalje. Kompromis 8. Otvoram glasovanje. Glasovanje je dalje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 9. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 323. amandman. Gospodin Kaputo, tko je za? Protiv? Odbija se. 329. Tko je za? Protiv? Odbija se. Prelazimo na kompromis deseti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 20. Amandman izvjestitelja. Tko je za? Usvaja se. 341. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo. 341. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dobro je da smo provjerili. Zatim amandman 21. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 339. 339. amandman. I 340 koji su istovjetni. Tko je za? Protiv? Odbija se. 11a. Otvaram glasovanje. 11a. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 348. Tko je za? Usvaja se. 349. Tko je za? Usvaja se. 350. Tko je za? Usvaja se. 12. kompromis. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Tristo sedamdeset osam gospođa Aguilere. Tko je za? Usvaja se. 13. kompromis otvaram glasovanje. Ponovit ćemo glasovanje o kompromisu broj 12. Otvorio, sam glasovanje, Ne moramo glasovati poimenično tako da otvaram još jedan put glasovanje. Kompromis 12. To je poimenično glasovanje. Glasujemo o 12. kompromisu, ali poimenično. Otvaram glasovanje. Hvala, zatvaram glasovanje. E, bilo je došlo do tehničke greške budući da tajništvo nije pritisnulo pravi gumb za poimenično glasovanje i stoga moramo ponoviti glasovanje o 12. amandmanu. Molim vas da imate razumijevanja i ujedno se ispričavamo zbog toga. Dakle, to trebamo zabilježiti. 378. Ponavljam. Pojmenično glasovanje o 12. kompromisnom amandmanu ko je glasovao kako, otvaram glasovanje, moramo to imati zavedeno. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na 378. amandman. 378. zastupnica Aguilere, tko je za? Usvaja se. Kompromis 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sada prelazimo na 407. gospodina Dantana. Tko je za? Hvala, usvaja se. 408. Tko je za? Protiv? Odbija se. 410. Za? Protiv? Odbija se. Kompromis 14a. E, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis broj 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. 419. Gospodina Andrija i ostalih. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 16. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Prelazimo na kompromis broj 17. otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na 474, 474. Morat ćemo dakle, preskočiti nekoliko stranica, što nije loše. Dakle, to je amandman Loiseau Colombier. Tko je za? Odbija se. 475. Tko je za? Usvaja se. 476. Za? Usvaja se. 477. Usvaja se. 478. Za? Protiv? Odbija se. Kompromis 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na kompromis 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazim na kompromis 21. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Kompromis 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. Kompromis 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 23. Otvaram glasovanje. Ne, 24. Predsjednik se ispravlja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 532. amandman, 532. amandman zastupnika Dantana. Tko je za? Hvala, usvaja se. 533. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na 26. kompromis. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 28. kompromis. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis 29. Otvaram glasovanje. 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Petsto šestdeset četiri zastupnika Andrija i ostalih. Tko je za? Usvaja se. Amandman 556. i 557. Tko je za? Usvaja se. 429. je bio zajedno s ovima. Sada kompromis 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 57. amandman izvjestitelja. Tko je za? Hvala, usvaja se. 58. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jednim glasom više. Sada amandman 59. Tko je za? Usvaja se. Tko je protiv 59. amandmana? 567. Tko je za? Usvaja se. 60. Amandman izvjestitelja. Tko je za? usvase. se. 61. usva se. 567. Tko je za? usva se. 569. i NV33. Tko je za? usvase. se. 571 i 572 za, protiv, provjerit ćemo, otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. 573, 574 i 575. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 576 i 577. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 578. Tko je za? Protiv? Provjera. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 9.13. ko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 32. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 581 poimenično. Molim vas glasujte. Otvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 33. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Trideset A. Kompromis trideset A. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Kompromis 34. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Kompromis 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Kompromis 36. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 37. Otvoram glasovanje. zatvaram. Usvaja se. Kompromis 38. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvoram. Kompromisu 39. Otvoram glasovanje. Kompromis 39. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Amandman 68. izvjestitelja. Za. Hvala, usvoja se. Amandman 69. izvjestitelja. Tko je za? usvoja se. Kompromis 40. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvoram. Usvoja se.

Otvaram glasovanje. Zatvaram. Kompromis 43. Otvaram glasovanje. Zamykam. Przechodzimy do... Zatvaram. Amandman 693. koji zao za, usvaja se. Kompromis 44. Otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Kompromis 45. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Kompromis 46. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 720. Gospodina Dantana, ako je za? Hvala, usvaja se. 721, ko je za? Protiv? Provjera. otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 722. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 723 za. Usvaja se. 724 za. Protiv. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 47. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Kompromis 48. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 49. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Kompromis 50. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvoja se. Kompromis 51. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 52. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 53. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Kompromis 54. Otvoram glasovanje. Zatvoram. te. Usvaja se. Kompromis 55. Otvoram glasovanje. Zamikam. Zatvoram. Usvaja se. Kompromis 56. Utoran glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 762. Za. Usvaja se. Kompromis 57. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Regi 19. Regi 19. Koje je za? Usvaja se. Kompromis 58. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 781, 783, 107, 782 i Envi 50 skupno. Koje je za? Usvaja se. Kompromis 59. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 60. Otvaram glasovanje. Kompromis 60. Zatvaram. Hvala. Zatim uvodne izjave. Kompromisni amandman o uvodnim izjavama. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 110. Stranica 116. Ne, 110. Približavamo se kraju. Dakle, 110. amandman. Dakle, kont 1 i 110. amandman skupno, tko je za, usvaja se. 9.2. Usvaja se. Zatim amandman 114 i kont 2. Tko je za? Usvaja se. Regi četiri. Tko je za? Regi četiri ponavljam. Tko je za? Protiv? Provjera. Dakle, amandman Regi četiri.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 Pričekajte samo trenutak jer e, čini se da imamo drugačiji tekst od gospodina Danta. Glasujemo popravke Regi 4. Dakle, glasujemo o amandmanu Regi 4. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvoja se.

small, małe konsultacje. One, two, seven. 136. Amandman 136. gospodina Buda. Tko je za? Usvaja se. 147. Tko je za? 147. Usvaja se. 9.7. Usvaja se. 9.8. Koje za? Usvaja se. Sto sedamdeset je za? Tko je protiv? Odbija se. NV 18.9.7 i 118. manman je za? Provjerit ćemo. zatvaram glasovanje. Molim vas da ponovite o čemu glasujemo. Gospodin Agnju. Gospodine Agniju. Dakle, ovo je bio amandman 179. Ne. Predsjednik se ispričava. Pogriješio sam. 182, Envi 8 i 99. Je li sada jasno? Zatim 187. Ko je za, ko je protiv, odbija se. Chairman, I'm sorry to prolong the Ispričavam se što oduljujem s vremenom, ali ja sam e, pitao o čemu glasujemo i vi ste naveli nekoliko amandmana jedan za drugim. Sad mi nije jasno o čemu glasujemo. Glasujemo o skupno o 182. amandmanu MV8 i 99. I sada 187. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. ništa nije zabilježio rezultat prethodnog glasovanja, dakle e, ovog skupnog 182, nv 8 i 99, dakle to moramo ponoviti. Vraćamo se dakle na 182, nv 8 i 99 i ponovno otvaram glasovanje o ta tri amandmana. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada glasovali smo već o 187. amandmanu, a sada 191. amandman gospodina Nekovat, Tko je za? Protiv? Odbija se, no ipak moramo provjeriti. 191. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. I možemo sada prijeći na e, zaključno glasovanje o prijedlogu s izmjenama i dopunama. Poimenično otvoram glasovanje. Glasujeme. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Przyjęty. Gratuluję panu posłowi. Usvaja se. Čestitam izvjestitelju. Gospodine Androju, čestitam. I dajem vam riječ. Izvolite. Da, hvala vam predsjedniče. Želim zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali u glasovanju i kao što sam rekao na početku, ako se možemo ravnati po ovom, ovim rezultatima glasovanja za sljedeće glasovanje, mislim da je to u svakom slučaju dobar znak za dalje. Mi smo doista vrlo ubrzano radili u posljednjih nekoliko mjeseci, pa želim zahvaliti svima na ovim rezultatima glasovanja. Hvala vam još jedan put i nadam se da ćemo imati e, kvalitetan tekst za sljedeći saziv. Mi ostavljamo to njima u nasljedstvo kako bi oni mogli nastaviti naš e, intenzivan rad u posljednjih nekoliko mjeseci. Nadamo se da će se nastaviti u tom pozitivnom e, ozračju. Hvala. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti svima u ime svih nas. Hvala i svim članovima tajništva i izvjestiteljima u sjeni, svim autorima i suautorima ovog dokumenta. Mislim da je ovo kvalitetan rad i mislim da možemo zaključiti sada ovu točku dnevnog reda. Hvala vam lijepa. Preostalo nam je još nešto vremena, tako da vam mogu dati riječ ako je itko traži. No, čini mi se da nije tako. Tako da se vidimo sutra u 9 sati točno i imat ćemo i priliku za zajedničko fotografiranje točno u 9 sati, tako da vas molim da budete sutra točni. Hvala vam lijepa i hvala osoblju tajništva. Odradili smo glasovanje vrlo glatko, tako da možemo nastaviti raditi čiste savjesti. Gospođa je uspjela pokvariti karticu tijekom glasovanja jer se previše zagrijala. Nadam se da se to neće više ponoviti.